Colleagues, please take your seats. We will continue our Molim vas da sjednete. Nastavljamo sa sastankom odbora FM. yeah. ovdje point eight on the Dakle, točka broj 8 na dnevnom redu. Point eight on our agenda. Točka 8. Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru Evropske unije. Izvjestiteljica Ana Het i danas e, je na u planu razmatranja amandmana. Dajem e, riječ izvjestiteljici. Izvolite, Ana. Tak so ehm. Hvala lijepa. Molim vas da napustite e, sobu za sastanke ukoliko ne sudjelujete na sastanku. Koliko želite nastaviti sa razgovorima, molim vas da to učinite izvan ove sobe za sastanke, kaže predsjednica odbora. Hvala lijepa. Ja bih e, na početku zahvalila kolegama koji su podnijeli amandmane na ovo jako važno izvješće, dakle o ekonomskom označenju osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru Europske unije. Primili smo 225 amandmana i započeli smo na izradi kompromisnih e, amandmana. Tijekom cijelog ovog e, postupka htjela bi biti vrlo jasna jer je naslov doista širok i onda se želi uključiti velik broj područja i zato želim reći da sam ovdje navela teme po određenim prioritetima. Dakle, riječ je o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, dakle jednakost plaća, rodni, dakle planovi, kolektivni pregovori između socijalnih partnera. Mislila sam da bi to moglo biti, moglo biti osnova za, ovaj, za rad na ovom izvješću. Što se tiče ove teme, bavili smo se preduvjetima za ekonomsko osnaživanje. I e, jasno mi je da se u ovo izvješće želi uključiti što je više moguće tema i da je teško smanjiti broj e, prijedloga. E, slažem se sa većim brojem primljenih amandmana. Ali prihvaćanje svih znači stvaranje novih stavaka, pod naslove doista si to ne možemo priuštiti u ovom izvješću. Zato će biti doista teško raditi na postizanju kompromisa. Ja ću osobno razgovarati sa autorima amandmana, e, naročito sa onima koji su autori amandmana koji su izvan područja primjene ovog izvješća. Ponosna sam na ono što smo do sad učinili na ovom izvješću kako bi ono bilo što je bolje moguće. I drago mi je što vidim da se u ekonomsko osnaživanje žena e, da se gleda i kroz prizmu politika zapošljavanja. Dakle, izradit ću prijedloge za kompromisne amandmane u suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo održati konstruktivne rasprave u sljedeća dva sastanka koja su već u planu. Evo, to je doista sve s moje strane i dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Hvala ti, Ana. Dajem riječ zastupnici Šojdrovoj u ime kolegice Galpelc, hvala vam. Evo ja ću predstaviti mišljenje kolegice Gal Pelc. Ona je izvjestiteljica EPP-a za ovo izvješće i danas nije nazočna. Ona je podnijela 30 amandmana koji su potpisali kolege iz EPP-a. U amandmanima se fokusiramo na dodatnu vrijednost Govorimo o temama kao što su radna mjesta, obrazovanje, nasilje, potom cjeloživotno učenje, te medijsko i digitalno obrazovanje, te ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Potom govorimo o ekonomskom osnaživanju, jednakim mogućnostima na tržištu rada, to je od ključne važnosti za žene, ali od ključne važnosti za, pravedno, inkluzivni ekonomski rast u Europskoj uniji. Već smo govorili o ženama kao predvodnicama globalnog rasta, njihovoj važnoj ulozi u našem poslovnom svijetu, dakle one su i poduzetnice, one su zaposlenice, Tu su neki amandmani izvjestiteljice koje možemo podržati, tu su i amandmani koji dolaze od kluba ALDE. Hvala vam lijepa, radujemo se nastavku suradnje. Malin izvolite. Tak så mycket och jag Hvala. Hvala kolegama što sam mi dozvolio da vam se obratim na početku jer uskoro moram napustiti sastanak. Ovo izvješće dolazi u pravo vrijeme. E, pozdravljam vaš pristup u obradi ovog izvješća. Dakle, muškarci i žene trebaju dati jednak doprinos u poslovnom svijetu, ali i kod kuće. E, također je tu uključivanje žena na tržište rada, tu su potrebni centri za skrb i tako dalje, uzeli ste u obzir i mišljenje sindikata, što također pozdravljam. Tu su međutim i politike štednje koje su naštetile me ekonomskom osnaživanju žena i na, tu temu sam podnijela amandman jer smatram da sve žene trebaju imati priliku biti ekonomski označene. Tu je presuda Europskog suda koji je poslodavcu dao za pravo da ne zaposle muslimanku ukoliko nosi veo. Mislim da to otvara vrata i to je zaista posljednje što nam treba. Ono što nam treba su integracije i mogućnosti. I zato bih eh, rado na ovu temu porazgovarala sa izvjestiteljicom. Također mislim da je važno povezati rodnu ravnopravnost eh, i ekonomsko osnaživanje žena. Važno je da govorimo i o reproduktivnom e, i seksualnom zdravlju u ovom kontekstu. To je tu još jedna tema do koje mi je jako stalo i stalo ljevici u Švedskoj, a to je skraćivanje radnog vremena. U većini naših zemalja imamo duge radne tjedne, a istovremeno ne dolazi do rasta produktivnosti. Dakle, treba postojati ova mogućnost uvođenja kraćeg radnog dana i Evo, hvala izvjestiteljici i radujem se suradnji. Hvala. Gospođa Višnjevska. Hvala najljepša. Hvala Ana. Hvala svim kolegama koje su radile na ovom pitanju. Mislim da smo se uspjeli složiti o mnogobrojnim aspektima ovog dosija i mislim da će se svi složiti da je gospodarsko osnaživanje žena nešto što se tiče svih politika Europske unije. I stoga moramo imati dobre uvjete za to u svim zemljama tu ne smijemo uplitati nikakvu ideologiju, jedino u takvim situacijama ćemo zaista osnažiti žene. Mislim da svi želimo imati više digitalnih aspekata u našem radu, što će nam omogućiti da ne radimo na puno radno vrijeme ukoliko to želimo. E, mislim da to treba naglasiti u ovom izvješću. Također treba naglasiti da bilo kakva diskriminacija poslodavca u odnosu na to je li zaposlena osoba roditelj ili ne, treba biti neprihvatljiva. Trudnoća, porodine dopust, to e, je nešto što ni na koji način ne bi trebalo diskriminirati ženu. Postoje žene koje se želi posvetiti samo svom poslu, ali druge žene žele pronaći e, način usklađivanja radnih i obiteljskih obveza. Vrijeme koje te žene posvećuju obitelji je vrijeme koje ne mogu posvetiti poslu, ali to se treba smatrati e, ulaganjem u buduće generacije, u obrazovanje drugih budućih generacija i u zaštitu najranjivijih skupina. Kao i u e, svakom u svakoj državi članici bi se takav e, napor trebao truditi. Mi, e, kao što sam rekla, se moramo kloniti bilo kakvih ideologija. Zabrinula sam se kada sam pročitala neke amandmane u kojima piše da bi za osnaživanje žena i djevojčica trebalo uvesti spolno obrazovanje i omogućiti e, pravo na e, siguran pobočaj želim e, vam postaviti pitanje o kakvom se tu onda ekonomskom osnaživanju radi. Nije mi jasno što se htjelo postići ovim amandmanom i za mene taj amandman nije prihvatljiv. Mislim da je pogrešno predlagati ovakav amandman koji nije prikladan. Postoje također i drugi aspekti koji su predloženi u ovim amandmanima u kojima e, se može protumačiti da e, se na demokratski način želi nametati neko mišljenje. Ovdje se radi o e, socijalnom inženjeringu. O, pogledajte situaciju u Poljskoj. U Poljskoj E, je dokazano da žene mogu veoma dobro napredovati u politici, u gospodarstvu bez kvota. 40% menedžerskih pozicija u Poljskoj drže žene. Dakle, te kvote nam nisu potrebne. Ne smijemo podcijeniti stručnosti i vještine s kojima raspolažu žene. Žene mogu biti e, žene, majke, e, poslodavci i mogu jako dobro uskladiti radne i obiteljske obveze. Hvala. Hvala, e, gospođo Juta. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Hvala svim kolegama koji su e, sudjelovali u radu na ovom dosjeu. Što se tiče gospodarskog osnaživanja žena, ovdje se trebamo osvrnuti na četiri dijela, a to se tiče i amandmana koje smo mi uložili. Mislim da trebamo raditi na potpori koja se pruža obitelji, naročito obitelji e, koja e, broji i e, bolesne članove ili članove obitelji sa nekim hendikapom. Svaki put kada vidimo takve situacije, znamo da e, su žene te koje su e, opterećene ovakvim problemima, a to nismo dovoljno uzeli u obzir. Koliko žena mora napustiti svoje radno mjesto kako bi se moglo brinuti o nekom članu obitelji, uključujući i E, onaj trenutak u karijeri kada bi možda mogle napredovati, baš u tom trenutku moraju napustiti radno mjesto jer se moraju hitno brinuti, na primjer, o roditelju ili nekoj drugoj bližnjoj osobi. Zato bi bilo važno da države članice, cijela Europska unija e, radi na uspostavi struktura koje će biti cjenovno pristupačne, jer ne zaboravimo da ponekad te strukture postoje, ali su jednostavno preskupe. Te strukture moraju postojati i moraju se moći financirati. Ono što je još bitno za emancipaciju žena je rad e, na daljinu. To je nešto što e, nismo dovoljno naglasili, a mislimo da to može biti rješenje, naročito za mlade majke koje se žele brinuti o svojoj djeci, ali isto tako i nastaviti raditi. I to je njihovo puno pravo. One imaju pravo graditi karijeru, biti neovisne i emancipirane žene. Zatim, pristup e, zajmovima. Žene se nalaze u lošoj poziciji kada traže zajam. Ako žele raditi samostalno, na primjer, imati neku samostalnu djelatnost. Vrlo često e, se nalaze u lošoj poziciji u odnosu na e, muškarce za dobivanje kredita. A financijsko tržište ih smatra kao e, rizičnim elementima. Kada neka žena odluči pokrenuti svoj e, obrt, odmah se za nju smatra da je njezino ulaganje e, rizičnije. Tu, na primjer, moramo imati europske fondove koji će ciljano pomagati poslovanju žena. Već postoje određene stvari na raspolaganju, određeni instrumenti, ali mislim da moramo ići još dalje. I na kraju seksizam, uznemiravanje na radnom mjestu naročito. To je kočnica za emancipaciju žena. To moramo sasvim jasno reći. Žene, bez obzira na to radili u privatnom ili javnom sektoru, veoma često su žrtve uznemiravanja, seksističkih e, reakcija i tako dalje. To je nešto što smo mi uvrstili u jedan amandman. Dakle, to su te četiri e, glavne tačke koje sam htjela naglasiti kako bih pojasnila uložene amandmane. Hvala najljepša. A sada gospođa Skaslovska Rajević. A, želim vas se podsjetiti da je, nam je ostalo samo još pet minuta jer nakon 12 sati ćemo imati e, zajednički sastanak sa odborom LIBE. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam na ovom izvješću. Mislim da je ovo zaista važna tema. Ako govorimo o ekonomskom osnaživanju žena, trebamo prvo shvatiti zbog čega trebamo raditi na tom osnaživanju sada. Tu postoje dvije stvari koje su važne, stereotipi i kulturni aspekti. To je ono što e, zadržava žene ispod tog praga, zadržava žene na toj razini gdje su e, plaće niže. Ali također se trebamo osvrnuti na obitelj Važno je razmisliti kako možemo premostiti ovaj jaz E, i kako uskladiti radne i obiteljske obveze, kako smanjiti pritisak. Sasvim je jasno da žene koje imaju djecu se nalaze u težoj situaciji na tržištu rada. Što više djece imaju, to situacija postaje teža. Ovaj dio izvješća u kojem se govori o usklaživanju radnih i obiteljskih obveza je jako važan. Također, digitalizacija je e, značajna u ovom pogledu nove tehnologije nam mogu omogućiti usklađivanje ovih e, različitih uloga žena. Ne smijemo zaboraviti da one žene koje su kompetentne i obrazovanje e, moraju moći e, ukloniti te prepreke koje su pred njima. Gospođa Višnjevska je govorila o poduzetničkom duhu u Poljskoj. To je istina. Mi zaista imamo visoko obrazovane žene. U prethodnoj vladi smo imali e, e, državne e, tajnice, ministrice. 40% žena se nalazilo na menadžerskim pozicijama, ali veoma često se to ostvarivalo pod cijenu žrtvovanja obiteljskog života. Te teško je ženama doći do visoke, visoko pozicioniranih e, mjesta, a da ne radi dva puta više nego muškarci. E, žena može postići ono što želi, može postati menadžer, ali cijena koju mora platiti je ogromna. Najčešće je to cijena žrtvovanja obiteljskog života. Da, dakle, žene moraju moći raditi i uskladiti radni obiteljski obveze i nadam se da će nam ovo izvješće to omogućiti. Hvala, a sada vam predajem riječ za zaključne komentare. Da, slušate li me? Sjajno. Želim vam se zahvaliti na komentarima i mišljenjima. Bili su zanimljivi. Vi ste predstavili ono što stoji u amandmanima. Ja sam malo čas rekla da ti amandmani će tražiti nove e, nazive ili podstavke u e, ovom izvješću. Biće teško postići kompromis, ali ću učiniti sve što je u mojoj moći da uzmem u obzir sve što je rečeno. Kada govorimo o temi ekonomskog osnaživanja žena, teško je ne govoriti i o drugim aspektima. Naš cilj je imati dobro izvješće. Stoga vam se samo još želim zahvaliti i veselim se našem zajedničkom sastanku sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala Ana, ovom će se glasati 12.7. na odboru FEM. Poštovane kolege i kolegice, mi nastavljamo sa sastankom. U 12 sati imamo zajednički sastanak sa odborom LIBE u dvorani PHS 3C50. Eh, A naš sljedeći sastanak odbora FEM eh, će biti održan 20. lipnja od 9 do 12.